So. Right. Good morning, everyone. Welcome to our... Dobro jutro. Dobrodošli svi na sastanku odbora AFET. Dolazimo do točka broj 2 na dnevnom redu, to je usvajanje dnevnog reda. Ima li komentara? Ne. Onda možemo usvojiti dnevni red. Točka broj 3. Nema nikakvih priopćenja koje vam trebam trenutno dati. Točka broj četiri. Odobrenje zapisnika sa prethodnih sastanka. Imamo zapisnik od sastanka sa 13. E, studenog 2017. godine. Ako nema nikakvih primjedbi do kraja ovog sastanka, onda će se taj zapisnik smatrati odobrenim. Prelazimo na točke 5 i 6. Ovo je zajednička razmjena gledišta Pozdravljam vas na ovom javnom saslušanju o instrumentima za vanjsko financiranje gdje imamo razmjenu gledišta o provedbi tih instrumenta. Naša investicija gospođa s Hake. Dobrodošli i kratko ću vas uvesti ovu temu. htjela bih spomenuti da je eh, Europski parlament nedavno, Europska unija nedavno pripremila reviziju sredinom programskog razdoblja eh, za prvu polovicu višegodišnjeg financijskog okvira za nakon 2020. godine i želimo pripremiti buduće zakonodavstvo, ali neovisno o tome treba spomenuti da će Europski biti uključen u to u okviru redovnog zakonodavnog postupka, dakle u okviru postupka odlučivanja, kao što je bio slučaj i za ove trenutne instrumente koji su na snazi. Danas smo pozvali službe iz Europske komisije, iz Europske službe za vanjskog djelovanja, kao i nekoliko važnih stručnjaka da nam pruže uvid o ključnim temama i da nam preporuče preporuke za razvoj politika koje onda možemo razmotriti. Jedan od rezultata revizije sedmog programskog razdoblja je taj da ne trebamo ažurirati prioritete koji stoje u aneksima pri uredbama koje uspostavljaju ove instrumente, ali došlo je do velikih promjena u globalnom okruženju e, kao i u strateškom, kao i strateškom okviru s kojim se vodimo kada pružamo pomoć Europske unije. Stoga bih ja rado čuo od naših gostiju zašto nije došlo do predstavljanja delegiranih akata. Osim toga, AFET će surađivati sa gospođom Magrini i sa povjerenikom Hanom vrlo skoro u okviru takozvanog strateškog dijaloga o programiranju instrumenta 2017-2020 e, godine. Najvjerojatnije ćemo to održati 21. i 22. veljače, ali to još treba potvrditi. Odbor za vanjske poslove je također uspostavio i radnu skupinu o instrumentima za vanjsko financiranje e, kojom presjeda gospođa Sake kako bismo pratili rad na tim instrumentima već od 2014. godine kako bi doprinijeli Um, uključenosti Europskog parlamenta u trenutne postupke. I također je ta skupina uključena u pripremu strateških dijaloga. Sada mi dopustite da vam, predstavim naše goste. Kao prvo, jedan već dobro poznat gost koji je redovit gost u našem odboru, to je gospodin Kristijan Lefner. On je zamjenik glavnog tajnika Europske službe vanjsko djelovanje. On dolazi u pratnji sa gospodinom Filibertom Serijanjem Sebregondijem, voditeljem odjela za koordinaciju e, razvojne suradnje pri SVD-u, zatim je s nama gospođa Mirjam Ferran, direktorica za strategiju za Tursku iz e, glavne uprave NIR iz komisije. S nama je gospođa Hilda Hardeman, ona je direktorica i voditeljica odjela za e, instrumente za, vanjske politike iz komisije. S nama je gospodin Jean-Louis Ville, vršite dužnosti direktora za ljude i mir iz glavne uprave DEFCO. Zatim je tu gospodin Andrew Sheriff. Je li on tu? Evo, na samom kraju panela. On je voditelj e, Europskog programa za vanjske poslove iz Europskog centra za upravljanje razvojnom politikom iz Masihta. i na kraju Izabelio Adines, ona je analitičar politika iz Europskog parlamenta iz e, Europske službe Europskog parlamenta za istraživanje. Ona predstavlja jednu studiju o procjeni i provedbe na tu temu. Zatim gospodin Richard Youngs eh, iz Carnegie Europe koji će govoriti o podršci civilnom društvu u Turskoj, Ukrajini i Egiptu eh, koji je bio uključen u tu studiju EPRS-a i zatim na kraju krajeva gospođa Sonja Reines Givanides, ona je izvršna direktorica u EPLO u Briselu u Europskom uredu za vezu za izgradnju mira. Kako ćemo oblikovati današnju eh, raspravu? Pet minuta će dobiti gospođa Hake da predstavi svoj nacrt izvješća i zatim ću svakome od četiri predstavnika komisije i SVD-a dati pet minuta za njihove e, primjedbe i onda će slučajci dobiti po sedam minuta svaki. Na kraju će imati vremena za raspravu i e, slučit ćemo i naš izvestir u sjeni, otprilike za pola sata. E, naša izvjestiteljica Marića Hake će onda preuzeti predsjedništvo na sastankom te će nam dati završne primjedbe, a sada riječ bio Marića Hake. Hvala vam lijepa Davide dragi kolege, dragi gosti. Veliko mi je zadovoljstvo raspravljati o nacrtu izvješća u okviru ove šire rasprave o reviziji sredinom programskog razdoblja, kako možemo postupiti dalje i koja je moguća buduća arhitektura za instrumente za vanjsko djelovanje. Ja govorim ne samo kao izvjestiteljica, već kao i voditeljica radne skupine za praćenje instrumenta za vanjsko djelovanje, gdje su svi zastupnici naravno pozvani da nam se pridruže i da prate kako se koriste javna sredstva koja se koriste za ostvarivanje vanjskih političkih ciljeva. Moj rad se temelji na iskustvu u toj radnoj skupini sa strateškim dijalozima, sa pripremom revizije sedmog programskog razdoblja, sa zaključcima koje smo naučili iz eh, različitih analiza, uključujući vanjskih analiza, razgovarali smo sa dionicima koji su eh, za te teme zaduženi, koji su nadležnosti našeg odbora i ovo je dakle vezano se uz raspravu za razdoblje nakon 2020. godine i ta rasprava se već ovaj tjedan rasplamsala. Dakle, nekoliko zaključaka koje smo izveli. Mislim da je važno da s ovim instrumentima za vanjsko financiranje možemo raditi na strateški način, na e, dosljedniji način, da budemo fleksibilni kad dođe u krizi ili do promjene u situaciji na terenu. Ali isto tako moramo napraviti sve što možemo kako bismo bili učinkoviti, kako bismo imali manje administrativnih e, zapletka. Da ovo se bude dobro usklađeno sa ostatkom politike kako bismo onda kasnije mogli što bolje moći shvatiti jesmo li doista i ostvarili ciljeve koje smo si zadali. I na kraju, ali ne nama je važno, mislim da je važno da imamo, da imamo nadzor e, parlamenta koji treba biti bolje organiziran. Trenutačna struktura sa strateškim dijalozima nije dovoljno zadovoljavajuća po mom mišljenju. Često nam nedostaje dovoljno informacija ili zaprimamo te informacije vrlo kasno. Moramo izbjeći raditi kao da samo udaramo pečat kao parlament, a ne da vodimo doista strateški dijalog. To se tiče i ovih rasprava o novoj arhitekturi. Sve što se oblikuje, i ne želim tu govoriti na dogmatičan način, ali moramo u svemu što stvaramo imati veći nadzor, bolju kontrolu, bolje strateške aktivnosti od strane Europske unije i moramo biti jasni prema našim partnerima slažem se da trebamo naša temeljiti na političkim mjerama, a ne na nečem drugom, dakle moramo biti otvoreni promjenama, ali one vrijednosti koje su nam važne poput ljudskih prava ne smiju biti samo jedan mali detalj. Vidimo da se sada resursi drugačije troše jer je i upravljanje migracijama sada novi prioritet i e, dati resurse za to onda ide na uštrb drugih e, političkih ciljeva koje smo pažljivo odabrali. To se onda sve još uz to odvija bez pravilnog parlamentarnog nadzora. Primjerice kada se radi o sporazumu s Turskom, kada se radi o tome kako se e, radi sa uzajamnim fondovima, to su ad hoc projekti u kojima nedostaje dostatni parlamentarni nadzor. I dok dakle priznajemo da možemo dosta toga poboljšati, kao što sam već spomenula, ponavljam, ne smijemo u parlamentu e, raditi samo na tome neki dogmi, trebamo doista razmisliti o tome kako možemo više strateški djelovati, kako možemo na opipljiv način djelovati i to nas dovodi do pitanja upravljanja. Moje ključno pitanje svim ovdje prisutnima, svim vanjskim gostima, svim predstavnicima komisije i SVD-a je sljedeće. Kako bi trebalo izgledati to upravljanje? Kako se možemo uvjeriti da u jednoj novoj arhitekturi, a govori se mnogo o tome da će se svi instrumenti u jedan kombinirati, što je dosta radikalan prijedlog, kako bi upravljanje izgledalo, kako bi izgledala koordinacija između komisije i SVD-a i kako vi gledate na buduću ulogu parlamenta u tome. Jer ako iz nekog razloga nema dovoljno povjerenja u taj postupak ili ako se parlament na neki način marginalizira, ako taj postupak bude netransparentan, onda mislim da će to dovesti do velikog otpora od strane našeg doma. To je nekoliko mojih uvodnih primjedbi na temelju rada i zadnje skupine i mislim da imamo veliku odgovornost, da moramo za svaki javni euro odgovarati koji trošimo i to trebamo imati na umu kako bismo radili ono što govorimo i kako bismo bili dostojni ne samo u odnosu na naše partnere, već i prema samim sebi, prema našim vrijednostima. Hvala ti Mariće Shake na uvodnim e, izjavama. Sada ćemo doći do naše govornike, naše paneliste, naše goste. Gospodin Leffler je prvi govornik, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste pozvali mene i moje kolege da dođemo ovdje k vama. Ja bih e, krenuo toga da bih zahvalio Mariće Shake na radu kojeg je obavila na njenim razmišljanjima i na nacetu izvješća o čijim, čijim elementima danas razgovaramo. Neću ući u sve najsitnije detalje revizije sredinom programskog razdoblja i strateškog dijaloga jer ćemo kasnije ovog mjeseca isto tako imati sa AFET-om strateški dijalog i zatim u veljači još sa odborom DEVE o pojedinim programima, tako da mislim da je važno ono napraviti ono što upravo Marića napravila, a to je da vidimo koje zaključke možemo izvesti iz dosadašnjih iskustva i kako možemo na najbolji mogući način dizajnirati sljedeću generaciju novih instrumenta za vanjsko financiranje. Slažem se s mnogih E, od tih ključnih riječi kojima Marić iskoristila, da trebamo biti više strateški nastrojeni, da trebamo biti fleksibilni, da trebamo imati e, dobre kriterije, da moramo se pominuti da parlament ima nadzor nad svime time, isto kao što su nam potrebne i određene smjernice od strane država članica i da vidimo kako to možemo najbolje učiniti. Htio bih naglasiti pet lekcija koje smatramo da smo naučili do sada tijekom postupka upravljanja na tim programima. Kao prvo, da se moramo pobrinuti da e, ne odvajamo sve previše u kategorije, ne, možemo tako raditi u različitim mladicama, Moramo imati sveobuhvatni pristup prema onome što želimo postići i vidjeti onda kako možemo postići tu dobru mješavinu političkih mjera i inicijativa kako bismo na najbolji način ostvarili naše ciljeve. Mnoge, mnoga ta tematska područja, mnogi ti izazovi s kojima smo suočeni su međusobno povezani. Evo, spomenuli smo već dvije takve teme, primjerice migracije i sigurnost. Tu je ta poveznica jasna i ne možemo riješiti taj problem ako gledamo samo jednu ili drugu stranu. Da će, trebamo još i nadići e, to pitanje vidjeti što to pokreće sigurnost, što to pokreće e, prisilno preseljenje ljudi ili dobrovoljno preseljenje ljudi i zatim vidjeti kako možemo raditi na našim gospodarskim instrumentima, na drugim političkim instrumentima, uključujući trgovinu, energetiku, program za održiv razvoj, kako možemo tu uključiti sve te različite elemente u to. Drugi zaključak, kako bismo se pobrinuli da imamo dobar način reagiranja na promjene u prioritetima i na promjene u političkoj situaciji, potrebna nam je veća fleksibilnost. A najbolji način kako možemo to ostvariti je da pojednostavimo e, arhitekturu ovih instrumenta i da uklonimo neke prepreke, neke poteškoće s kojima smo se suseli kada smo u protek nekog godina radili na ovome. Od 2014. godine primjećujemo da postoji niz ograničenja u trenutnoj strukturi naših instrumenata zbog kojih nismo uspjeli toliko brzo, toliko učinkovito kao što smo to htjeli e, ispuniti naše političke obveze. To je svakako točno kada vidimo kako reagiramo na izazove povezane sa velikim priljevima migranata i izmiglica. Kada se radi o tom teškom procesu da se E, resursi premještaju između proračunskih linija, za to nam je često potrebno dulje nego što bismo htjeli ili kada trebamo prebacivati resursi između različitih instrumenta. Dakle, trebamo ugraditi dodatnu fleksibilnost u instrumente u budućnosti i to je za nas važan izazov. U sličnom smislu imamo više struko programiranje za svaki instrument, što nas, ali na neki način i vas kao parlament, pomalo sprečava u tome da imate E, jasan pregled nad svim aktivnostima i da zadržimo našu pažnju na tim e, sveobuhvatnim strateškim ciljevima. Pojednostavljena arhitektura bi nam omogućila da, po našem mišljenju, razvijemo više dosadne rješenja na sve složeniji svijet, gdje su ove teme s kojima se bavimo sve više međusobno povezane. I stoga radimo na toj ideji da okupimo različite instrumente a da istodobno zadržimo e, geografsku i tematsku raspodjelu u kojem, u kojem god tom obliku taj konsolidirani instrument e, bude bio kako bismo se pobjedili da imamo jednostavnije procedure, jednostavniju arhitekturu, ali istodobno i potreban politički fokus i taj angažman da ćemo zadržati dostatnu pažnju na određenim tematskim područjima, neovisno o tim sveobuhvatnim promjenama ili promjenama u prioritetima. Treći zaključak, kao što je Maričes Hake rekla, moramo paziti na to da se naša temelji na politikama, a ne na instrumentima. Opet, to odvajanje našeg djelovanja u mnogim instrumentima je nešto zbog čega onda nam nedostaje pomalo na toj općoj viziji. To smo mi vidjeli u reviziji sedam programskog razdoblja. Dakle, imamo različite instrumente koje onda dijelimo po državama i to dovodi do fragmentacije zbog koje često zaboravimo na eh, opću sliku. Ne vidimo više šumu nego samo da vidimo pojedina stabla. I stoga se moramo pobrinuti da u dijalozima, u pregledu, u um, političkom razvoju da zadržimo taj sveobuhvatni pregled. Ne smijemo dopustiti da nam instrumenti nameću kako se krećemo prema naprijed, već nam instrumenti trebaju omogućiti da ostvarimo političke ciljeve koje možemo u različitim smjerovima razvijati i razvijati različitim brzinama. Dakle, okvir ne bi trebao biti toliko rigidan. Četvrti zaključak veća fleksibilnost. To ne znači manje parlamentarnog nadzora. Baš naprotiv. Mi smatramo da bismo tako imali bolje šanse da se doista e, bavimo s tim orientacijskim pregledom. Radimo i na tome da Europski razvojni fond E, osnažimo što se tiče proračuna, što će onda dati Europskom parlamentu veću mogućnost nadzora. Za buduće suradnje pod naslovom četiri ćemo možda tražiti pojednostavljenu arhitekturu, ali treba će nam tu i mehanizmi da se pobrinemo da Europski parlament vrši pravila nadzor na time i da se pobrinemo da imamo širu javnu transparentnost, pa i što se tiče i završnih ciljeva te kriterija za evaluaciju napretka. Evo, skoro sada ću zaključiti peti zadnji zaključak, moramo se nadovezati na uspjeh trenutnih instrumenta, ali istodobno i popuniti te rupe koje nas sprečavaju u ostvarenju naših ambicija. Primjerice, e, što se tiče Europskog investicijskog plana i Europskog fonda za održiv razvoj, tu moramo vidjeti kako možemo bolje uključiti tu dimenziju to da imamo nove inovativne modalitete koje ćemo uključiti u naše programe. Slično i što se tiče tog aspekta sigurnosti. Sad smo u situaciji gdje naravno ne možemo se nositi sa svim tim izazovima službeno putem europskog proračuna. Jer od Lisabonskog ugovora vidimo da su neki rashodi isključeni iz europskog proračuna i zbog toga je e, došao nam prijedlog jednog instrumenta za mir Europske unije što bi nam dopustilo da bolje surađujemo s našim partnerima po pitanju sigurnosti, što bi značilo da ćemo biti učinkovitiji kada se radi o programiranju i razmještanju naših e, sigurnosnih resursi i to bi nam omogućilo da povećamo sigurnost izvan naših granica. A ti rashodi trebaju biti u potpunosti u skladu sa ovim svim instrumentima suradnje koje imamo unutar proračuna, uključujući i one kolektivne obveze koje smo e, dali EU ODAO. E Evo, tu ću zaključiti, gospodine predsjedniče, i ispričavam se što sam malo oduljio. Hvala. A sada gospođa Ferran. Hvala. Kristijan vam je dao dugoročnu viziju našeg pristupa instrumentima, a ja ću više napraviti pregled činjeničnog stanja što se tiče dviju instrumenta koje su u nadležnosti glavne uprave NIR. E, dakle, to je jednom instrument za pristupnu pomoć još jedan drugi instrument i mnogi su, i ti instrumenti su spomenuti već unutra. Što se tiče Europskog instrumenta za susjedstvo, prema e, analizi je taj instrument e, dobar. To je dopustilo Europskoj uniji da provede svoju susjedsku politiku i da spriječe neke krize koje smo imali u u susjedstvu, e, Libija, Tunis i tako dalje, da navijem samo nekoliko njih. Isto tako provedba načela diferencijacije također dovela do toga da smo se prilagodili e, promjenjivim interesima partnera. Dakle, ta analiza je bila dosta pozitivna što se tiče same fleksibilnosti tog instrumenta. Ali, e, a to se naglasili u vašem izvješću, mi smo istražili kapacitet instrumenta vezano uz ove mini krize koje smo imali u regiji i ta fleksibilnost čak iako ako se vrlo korisno provodi, imamo i dva uzajamna fonda, ipak ima svoje ograničenja. Dakle, prevencija krize, to će biti jedna od onih tema na koju ćemo se morati posebno usredotočiti kada razvijemo nove instrumente kao što je Kristijan upravo smenuo Što se tiče učinkovitosti, instrument E nije također bio uspješan kada se radi o poboljšanju poslovne klime i trgovine u nekoliko susjednih država i kada se radi o tome da se doprinje makroekonomskoj stabilizaciji kod Gruzije, Tunisa ili Ukrajine, važnih europskih partnera. I tu je i e, podrška proračunu odigrala važnu ulogu. Kao što ste rekli u vašem izvješću, politički kontekst u mnogim državama je spriječio to da se provedu strukturne reforme što ljudskih prava, demokracije i dobrog upravljanja. A pristup koji se temelji na poticajima, što je upisano u novom Europskom instrumentu za susjedstvo, je bilo vrlo učinkovito kada se radi o tome da se pokuša osnažiti demokracija i e, provedba daljnjih reformi kod onih partnera koji su, koji su već bili angažirani u smislu reformi. Dakle, tu je slika pomalo je, nejasna. Što se tiče učinkovitosti, revizija srednog programskog razdoblja je vidjela da su e, postupci i procesi se dobro koristili u tom novom instrumentu sa prihvatljivom stopom administrativnih troškova. Korištenje posebnih mjera doprinosi pravovremenom stvarivanju ciljeva, kao što je to i zatraženo, a isto tako smo uvidjeli da korištenje novih modaliteta, primjerice e, takozvani blending, mješovita sredstva, da su također ostvarila dobre rezultate u smislu mobilizacije dodanih resursa. Revizija je također pokazala da je sustav e, monitoringa e, takav da daje dobre povratne informacije, iako još, to, je ipak još nešto što još moramo dodatno razviti u budućoj provedbi tog instrumenta trenutno i njegove sljedeće generacije. A što se tiče okvira Europske unije, to se također naglašava u reviziji, kaže se da to povećava transparentnost i odgovornost. A na kraju što se tiče Europske dodatne vrijednosti, instrument jasno ukazuje na to da daje dodatnu vrijednost, da pruža stabilnost, da se značajna sredstva nude tim portfeljima sa različitim modalitetima. Postoji kapacitet da se to koordinira sa drugim e, europskim instrumentima te mogućnost da se ekspertiza država članica mobilizira kao i politički utjecaj te politički, te politički, e, te politički utjecaj sa drugim partnerima u okviru dijaloga. To je dakle instrument e, koji je u analizi proglašen dobrim. Povijesne prilike instrumenta za susjedstvo da se surađuje sa Europskim susjedstvom na za Europsku uniju važnim tematskim područjima je također spomenuto. Što se tiče instrumenta za predpristupnu pomoć, IPA se također smatra dobrim instrumentom u skladu sa europskim prioritetima i imamo i e, nadolazeću strategiju za Zapadni Balkan gdje ćemo imati još jednu platformu gdje ćemo moći još i više integrirati e, to pitanje financijske podrške sa e, političkim poticajima. Taj instrument ima najveću stopu fleksibilnosti, posebice kada se radi o hitnim potrebama, primjerice o nošenju sa izbjegličkom krizom, tu je tu je fleksibilnost kod IPE za podržaj Zapadne Balkane za podršku Turske e, se dokazao jer smo imali instrument za izbjeglicu za Tursku. E, tu je jak naglasak na strukturnim reformama, zahvaljujući uvođenju takozvanog sektorskog pristupa. I iako je to tek u ranoj fazi provedbe, vidimo da se učinkovitost i provedba smatraju dobrima jer vidimo da se po pitanju nekoliko ključnih tematskih područja, najvažnijih područja u okviru politike zapošljenja tu postižu dobri rezultati. Također smo u reviziji vidjeli da se to sve snažno povezalo sa strategijom za proširenje i pa služi za pripremu država, za pristupanje i jako se tu e, stavlja fokus na izgradnju institucija, demokraciju, vladavinu prava kao i gospodarsko upravljanje. U vašem izvješću smo zabilježili, a isto tako i u analizi, nekoliko zabrinutosti vezano uz to da ne postoje negativni uvjeti, niti nikakva klauzula o suspendiranju, sredstava i to ćemo uzeti u obzir kada ćemo oblikovati nove instrumente. Također smo rekli da pozdravljate mehanizam iz IPE i da da ćete o tome raspravljati sa čakom dijalogu 27. veljače. Što se tiče učinkovitosti, tu je došlo do napredka, što se tiče administrativne učinkovitosti i zdravog financijskog upravljanja ali posebice u slučaju Turske smo također zabilježili da postoje poteškoće prilikom provedbe, posebice za provedbu putem neizravnog e, menadžmenta sa državom korisnicom. Na kraju krajeva isto tako kao i u slučaju e, instrumenta za susjedstvo vidimo također da imamo veliku financijsku polugu i suradnju sa mišovitim sredstvima, sa međunarodnim financijskim organizacijama. To je vrlo važno, to nam je omogućilo da mobiliziramo dodatna sredstva e, bilo iz privatnih ili iz javnih izvora. Zadnjih nekoliko riječi dodatna vrijednost IPE. Tu smo dobili vrlo pozitivnu ocjenu. Treba znati da je Europska unija veliki donator u državama koje su obuhvaćene politikom proširenja, te stoga imamo tu dostatnu koordinaciju. Iako je koordinacija sa drugim instrumentima, poput instrumenta za stabilnost i mir, nešto što još možemo poboljšati, ali općenito rečeno imamo veliku dodatnu vrijednost Europske unije, dosta velik taj faktor uduživanja resursa. Hvala vam, što sam bila preduga. Thank you. Zahvaljujem, gospođo Ferran. A sad dolazimo do sljedećeg govornika, to je gospođa Hardeman. Izvolite, sada ste vi. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Dakle, ja ću se sada dovezati na ono što su Kristijan Leffler i Mirjam Ferrand do sada rekli. Instrumenti koje, znači, kojima služba raspolaže, instrumenti za vanjsko financiranje e, po pitanju implementacije, znači to su e, instrumenti koji nisu baš uobičajeni, koji doprinose recimo, e, doprinose stabilnosti miru, instrumenti za partnerstvo i tako dalje. Znači kada govorimo o instrumentima za e, znači praćenje i nadziranje izbora, to su sve fleksibilni instrumenti koji e, e, se mogu aktivirati iznimno brzo i jako je brza reakcija. Svi su temeljeni na politikama i oni su osmišljeni kako bi ponudili brzu provedbu, kako bi se odgovorilo na političke prioritete, na diplomatske osjetljive teme i na sve one teme koje zapravo u tom vrlo, e, vrlo promjenjivom e, okruženju dolaze jedan za drugim. Dakle, e, možemo reći da ti tako netipični instrumenti su i prilagođeni ciljevima i da oni mogu stvoriti jako puno dodane vrijednosti u skladu sa ciljevima koji su bili utvrđeni na, pravnim temeljima 2014. godine. Ako pogledamo sada instrument za stabilnost i mir, to je jedan od temeljnih instrumenata Europske unije kojim se može e, poduprijeti i očuvati vlastita demokracija te svi izborni procesi, ali također i rješavanje konflikta, e, provođenje mira te suočavanje sa e, prekograničnim i vanjskim prijetnjama. Znači smatramo da je taj instrument od iznimno, od iznimno velike važnosti. Istovremeno, to je instrument koji, znači za doprinos stabilnosti i miru je dodatni instrument koji je uvršten u integrirani i koordinirani pristup sa drugim instrumentima i dionicima i možemo reći da to čini srž, to čini suštinu ovog instrumenta. Mi posvećujemo jako puno pozornosti tome svaki dan na način da e, sve te instrumente činimo što je učinkovitijima mogućima i da izbjegnemo bilo kakva preklapanja. Mi ćemo nastaviti raditi na tome, također i na temelju preporuka te svih akcija koje su poduzete u okviru revizije ovog programa. Dakle, kada govorimo o instrumentu za partnerstvo, to je još jedan neobičajni i izvanredni e, znači, e, instrument. On e, je taj koji služi za promicanje interesa Europske unije u inozemstvu. I taj instrument se dodatno izgrađuje kako se i on se mijenja kako se mijenja globalni vanjski kontekst. Nam je potreban e, strateški globalni pristup koji je visoko prilagodiv e, svim mogućim okolnostima koje se stalno mijenjaju. Da bismo odgovorili na potrebe e, preporuka i kako bismo imali ciljeni pristup, ja želim naglasiti da je potrebno osigurati takozvano inkluzivno programiranje koje koristimo u okviru tog instrumenta, a koji može uključiti naravno, koji uključuje i aktivnosti Europske službe za vanjsko djelovanje, koji uključuje znači aktivnosti država članica i svih drugih dionika i zahvaljujući tome uspjeli smo uspostaviti e, vrlo dobru ravnotežu između ciljanosti i fleksibilnosti. To znači, zapravo zahvaljujući e, tome što nemamo geografskih ograničenja, ovaj e, instrument za partnerstvo se pokazao iznimno prikladnim i on se koristi i dan danas za mnoge prioritete koji se trebaju hitno razriješiti. Evo, E, još samo jedna stvar, kada sagledamo ovaj e, aspekt instrumenta za nadzor znači političkih e, i izbornih procesa i za promicanje vladavine prava i demokracije, možemo reći da time pridonosimo demokratizaciji naših zemalja partnera i to je instrument koji se E, provodi u bliskoj suradnji e, sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i sa svim zainteresiranim dionicima. Dakle, fleksibilnost i integrirani pristup su karakteristika naših instrumenata i to su elementi koje moramo očuvati i ojačati i u budućnosti. E, evo, zastupnica Shake je pitala kako e, surađujemo i kako možemo dodatno ojačati taj aspekt. Evo, ja mogu naglasiti da je naša suradnja s Europskom službom za vanjsko djelovanje iznimno praktična i da se odvija na svakodnevnoj razini. To isto vrijedi i za suradnju sa drugim službama komisije i imamo razne načine preko kojih e, redovito kontaktiramo s drugim dionicima. Što se tiče samog e, nadzora, Christian Leffler je već e, napomenuo da ideja da imamo šire instrumente i bolje instrumente u budućnosti, da nam to može dopustiti da imamo učinkoviti nadzor te također da razvijemo specifične instrumente za određene specifične operacije. Naravno, moramo imati i e, poseban e, model nadzora za sve one okolnosti s kojima se moramo suočiti. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, gospodinu Louis Vilu. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem e, što ste me pozvali na ovu raspravu. Ljepota toga da budete zadnji, a to je da su već ovi prije vas rekli sve što su trebali i zato će moje izlaganje, bar se nadam, biti kraće. Ja ću se sada e, usmjeriti prvenstveno na na jedan mali instrument e, koji je zapravo instrument za demokraciju i ljudska prava i on nam omogućava da se bavimo svim ljudskim pravima, znači u cijelom svijetu. On ne zamjenjuje druge instrumente, ali im služi kao podrška. Dakle, imamo jako veliku pokrivenost, odnosno radimo gotovo svugdje to, je, e, to su instrumenti koji nije vezani, znači mi nemamo ograničenja, odnosno e, nije ovisno o tome tko radi s nama, dakle mi radimo prvenstveno s organizacijama civilnog društva i to nije nešto, ali to nije nešto što je isključivo. Također ostvarujemo partnerstva i s drugim regionalnim institucijama ili međunarodnim institucijama kao što su također i Ured visokog predstavnika u Ženevi. Također imamo i tu povlasticu, tu privilegiju da radimo bez ograničenja od strana vlada. E, dakle, Nama ne treba odobrenje nacionalnih ili regionalnih vlasti kako bismo mogli djelovati i to u mjeri u kojoj recimo atmosfera ili pak okruženje to dopušta i također u suradnji s partnerima koji imaju mogućnosti za e, rad. Ovo je više nekakvo kao e, znači, praktično pitanje, ne političko ili pravno pitanje. Dakle, e, mi smo iznimno fleksibilni, imamo mogućnost djelovati upravo tamo gdje je to potrebno u pravom trenutku i mi smo ti koji pružamo podršku borcima za ljudska prava, pojedincima i organizacijama i na taj način možemo im pomoći na brzi način i također možemo djelovati u zahtjevnim područjima možemo surađivati i s fizičkim osobama koje nisu registrirane. Dakle, mi uistinu možemo pomoći osobama koje imaju pomoć s obzirom na teške okolnosti u kojima se nalaze. Možemo reći da smo poprilično decentralizirani, znači 60% e, se, 60% posto znači je pod upravom onih organizacija e, znači na samom mjestu događanja što nama pruža jako veliku mogućnost djelovanja. Evo to su karakteristike na koje sam se htio usredotočiti. A evo sada samo e, nešto kratko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 E, što se tiče e, uredbe, možemo reći da je ova e, uredba bila ocjenjena, znači bila je, ove revizije su bile usvojene s obzirom na situacije s kojima se moramo suočavati u čitavom svijetu. Možemo reći da ovaj instrument itekako je u skladu sa milenijskim ciljevima i ciljem održivog razvoja do 2030. godine, a elementi demokracije i ljudskih prava moraju biti znači, uključeni u sve buduće politike, moraju biti međusobno usklađeni. Što se tiče učinkovitosti, Rečeno je e, da sve naše akcije e, doprinose specifičnim i općim ciljevima. Ovaj instrument je do sada e, smatran učinkovitim. Mi smo pružili podršku dionicima na mnogim e, područjima e, koja su na mnogim područjima znači mi smo također sudjelovali e, i u rješavanju ove migracijske krize i također s obzirom da su naše misije bile itekako učinkovite one su doprinjele svim demokratskim procesima taj instrument je ostao učinkovit i što se tiče održivosti i po pitanju učinka Dakle, pokazala se naša učinkovitost, s obzirom da je spašen život mnogim borcima za ljudska prava. A što se tiče e, utjecaja kojeg imamo na geografsku pokrivenost i ograničeni proračun možemo reći da smo imali neke sugestije gdje se prvenstveno usredotočiti e, koje su zemlje u prave krizi što se tiče tih ljudskih prava, znači koji su to hitni slučajevi i da zapravo nađemo one najteže situacije. To je za nas uvijek bio veliki zahtjev, to je uvijek bila jako teško jer se moramo usredotočiti baš na one najrizičnije situacije. I također moramo razmišljati o osobama koje su posebice posebno diskriminirane kao što su pripadnici LGBTI zajednice ili pak E, ili se pak moramo znači usklađivati i povezivati sa nekim e, možda manje zahtjevnim situacijama. Što se tiče same učinkovitosti po pitanju proračuna Europske unije, e, naši troškovi su poprilično niski, imamo dobro financiranje iz fondova, osobe se znači osobe su angažirane na učinkovit način i Naravno da možemo napraviti i bolje od toga, pogotovo kada je riječ o fizičkim osobama. Dakle, mi moramo poboljšati naše znači, pokazatelje, e, s tim se slažemo i radimo na tome. Dakle, ne samo po pitanju demokracije ljudskih prava, nego također i globalno gledajući. Znači, taj instrument e, odgovara na ono što, na zahtjeve koje je postavila zastupnica Skake i ja se slažem sa njezinim viđenjem problema. Također, kada je riječ o davanju e, ponuda, mi možemo reći da je bilo dosta znači bilo je dosta ovoga dobrih e, prijedloga, također i uspjeli smo uspostaviti e, usklađenost sa drugim instrumentima. U nekim situacijama smo uspjeli popuniti praznine na primjer, postoje neke države koje više nisu angažirane na određenim područjima, a mi pokušavamo pokriti te praznine. Što se tiče same politike, mi smo u mogućnosti pomoći organizacijama civilnog društva koje traže reforme na lokalnim razinama i smatramo da je to iznimno važno zato što se na taj način može osigurati dijalog na lokalnoj razini između različitih dionika. Što se tiče znači samih e, preporuka, bit ću brz jer sam već odužio. Mi ćemo se pokušati usredotočiti više na borce za ljudska prava, to je naš prvi cilj i to posebice u onim e, teškim situacijama. Dakle, znamo da e, postoji sve manje prostor za civilna društva u svijetu, to nas jako brine i zato pokušavamo usmjeriti naše fondove i resurse u tom smjeru. Također, želimo e, podržati političke e, stranke, odnosno potaknuti političke klubove i parlamente da se uključe u ovaj cilj zato što o tome ovisi uči, znači o tome ovisi e, preživljavanje demokracije. Evo sad ću stati ovdje jer ću inače biti predugača. Hvala. Zahvaljujem. Sada smo evo čuli naših prvih četiri govornika iz europskih institucija. Sad dolazimo do naših gostiju govornika i započet ćemo sa Andrewom Sheriffom. Zahvaljujem. Evo, htio bih zahvaliti sada na ovom pozivu odbora da vam se obratim. Ono što bih ja sada htio, a to je pogledati e, malo prema naprijed e, da vidimo što možemo napraviti u okviru budućeg višegodišnjeg financijskog e, okvira. Dakle, postoje četiri kritične teme, a to su fleksibilnost, također eksterne, znači vanjske unutarnje politike, E, znači vrijednost interesi te buduća racionalizacija, odnosno pojezdovljenje. Na temelju analize svog rada koji radimo u suradnji sa tim tankovima, dakle ako pogledate samo provedbu europskih politika na terenu, ja mislim da je iznimno bitno da kroz ovu raspravu također razmišljamo i o pristupu od ozdo, a ne samo pristup od ozgo prema golje, e, od ozgo prema dolje. Dakle, kada govorimo o o znači, svim mogućim izazovima. Jasno nam je da imamo jako puno globalnih strategija e, u ovom nestabilnom okruženju, ali politika kao i obično, odnosno business as usual, više nije pristup koji nam je dopustiv. Dakle, iz tih zaključaka se zapravo pokazalo da e, na ovoj reviziji u srednjem e, razdoblju revizija instrumenta će biti također vođena i političkim odlukama e, sve do iduće revizije, odnosno do sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira nakon 2020. kada će doći do substancijalnih promjena. Dakle, e, postoje promjene, ali imamo i nove prilike kada razrađujemo globalnu strategiju. Imamo plan za 2030. godinu, imamo također i konsensus po pitanju razvojne politike, također imamo i ono što je ispregovarano u proteklom e, višegodišnjem e, financijskom okviru. Također imamo i suradnje po pitanju obrane. Odnosno, možemo reći da imamo puno veću suradnju nego što smo imali u prošlosti. I također, E, trenutno se vode i jako važni pregovori koji bi mogli dovesti do određenih promjena na krkim područjima. U suradnji sa tim tankovima je iznimno bitno zapravo shvatiti da se uvijek postavlja pitanja koliko se novca može uložiti, odnosno ne što se mora napraviti, nego kako se, i kako se mora napraviti, nego koliko će novaca biti ovaj put uloženo, koliko ćemo imati novaca za instrument za susjedstvo, za instrument ovaj ili ona i e, o više od strateških rasprava vodi se proračunska rasprava po pitanju scenarija. Da vidimo koji su naši ključni izazovi. Prvo imamo fleksibilnost E, možda se neki od vas ovdje pitaju zašto nemamo e, sliku zeca. Ovdje imamo sad recimo sliku patke. Dakle, kada govorimo o fleksibilnosti, svi se slažu da je fleksibilnost iznimno bitna u idućem višegodišnjem financijskom okviru, ali imaju različite vizije oko toga što bi trebao biti prioritet u tim vizijama, kako bi se e, njome trebalo upravljati i e, znači kako dati neki brzi odgovor, kako se zapravo biti, imati prilagođeniji mogućnost e, revizije proračuna, kako bolje kanalizirati sva sredstva specifičnijim partnerima s obzirom na one teme koje se moraju obraniti obraditi. Dakle, morat ćemo se i možda odreći nekog utjecaja kako bismo imali veće koristi i toga svi dionici moraju biti svjesni jer mislim da postoje pametni načini da osiguramo fleksibilnost i kako bismo osigurali e, pravednije upravljanje i nadzor. Dakle, fleksibilnost nije nužno e, ona snažna, snažan temelj na kojem se gradi cijela proračunska politika. Dakle, o tome se ovdje najviše sluša. Ja mislim da je iznimno bitno, ali moramo se podsjetiti da postoje i neke druge e, važne stvari koje trebaju biti uzete u obzir. I dalje govorim o fleksibilnosti. Dakle, postoji pitanje vrijednosti u odnosu na internese, dakle kratkoročna, odnosno e, daleko, daleko dugoročna rješenja i također koja će biti dodana vrijednost Europske unije te e, mogućnost da osiguramo neutralnije i predvidljivije, dionike. Dakle, ovdje e, možda je riječ o e, dugoročnom razdoblju gdje će biti problema ako ne budemo fleksibilni zato što će doći do promjene vlada i promjena globalnog okruženja. Kada govorimo o vanjskim i unutarnjim dijelovima, mi ne stvaramo sada proračun za 2050. Vi živimo u sve globaliziranijem i povezanijem svijetu i sada se pitam kako je moguće na najbolji mogući način upravljati vanjskim i unutarnjim izazovima. E, tako kako se stvara iz, znači radi proračun, e, činjenica je da ćemo naići na mnoge izazove. Kada govorimo u programima, znači e, instrumenta za financiranje razvojne suradnje, znači u kojima se krećemo iz lokalne do globalne razine, ono što moramo napraviti, a to je e, koristiti znači ta sredstva ne samo za vanjsku nego i za rješavanje internih političkih problema Europske unije. Postoji sve više e, problema u Europskoj uniji da javno iznosimo naša načela i vrijednosti i promoviramo ih u čitavom svijetu. To je ono što se događa unutar Europe, ali također postoje i drugi partneri koji imaju različite vrijednosti i upravo zbog toga e, postoji veći rizik. Svi ste čuli da se prostor za civilno društvo smanjuje, a sposobnost programiranja te angažiranja u nečemu što zastupa globalne interese vrijednosti i europske interese vrijednosti je nešto što postaje sve teže i teže, a mi smo ti koji se na terenu moramo suočavati s tim izazovima kako bismo to razriješili. E, kada govorimo o racionalizaciji i o pojednostavljenju, razmišlja se o stvaranju možda jedinstvenog instrumenta. Dakle, moramo reći da neće nikada biti zaista jedinstven instrument, jer to nije moguće. Taj instrument ne može e, zapravo obuhvatiti sve moguće postojeće instrumente u ovom trenutku i moramo shvatiti što E, se može sve ubaciti u e, taj isti kotao, a što ne može. E, kada govorimo o racionalizaciji, to je nešto što mora dovesti do možda pojednostavljenja u nekim aspektima, ali nećemo time dobiti čarobni štapić. Evo pet ključnih e, pitanja, odnosno kakav će biti danji jezik kada govorimo o e, usklađivanju instrumenata. Dakle, e, hoćemo li imati jedinstveni instrument koji su znači oni temeljni instrumenti koje ćemo, koji će se morati napraviti i u geografskom smislu i u sadržanom smislu, znači koji su rešiti scenariji za operacionalizaciju tog pojedinačnog instrumenta, Također, e, što je sa e, svim smjernicama e, za znači, označavanju, što je sa odgovornošću i što je sa zaštitnim mjerama. I također ako imate jako puno, znači ako imate jedinstveni instrument sa jako puno različitih odjeljaka ili ladica, onda neće li se vrlo brzo vratiti na onu istu priču. Dakle, pitanje je što ćemo staviti u koju kutiju i kako organizirati sve situacije da dobijemo onaj željeni rezultat. Dakle, koji su zaključci? Postoji potreba da budemo strateški organizirani, ali kao što znate, e, bitno, znači detalji su bitni. Nemojte zaboraviti e, perspektivu u, međunarodnim partnerima, ali je sada pitanje kakvu vrstu tih, e, tih vladinih struktura i kakvu vrstu vladinih suradnje zapravo želimo i možemo ostvariti. Kao što znate, uvijek je stvar u detaljima. Dakle, bila bi šteta da na kraju tog e, procesa e, revizije instrumenata nađemo jedan predjevan sustav novih instrumenata i novu strategiju, ali na kraju e, partneri budu time iznimno razočarani ili pak neće smatrati da je ono što napravljeno da će zaista biti napravljeno za obranu njihovih interesa. Ono što moramo napraviti, a to je zajamčiti pravodobno savjetovanje s partnerima. Hvala. Hvala lijepa. A sad riječima gospođa Janidis. Hvala. Hvala vam na pozivu. Kao što vjerojatno znate, jedinica za ex post evaluacije u parlamentarnom službi za istraživanje ujedno priprema i ovu procjenu e, implementacije. Vi ste vidjeli nacrt verzije koju sam ja pripremila za odbor AFET upravo ovoj temi kojih mi danas raspravljamo. Pri čemu je, je upravo o tome poanta mi pokušavamo zapravo pratiti ono o čemu su naši izvjestitelji govorili i puno im hvala na ovom sjajnim prezentacijama. Dakle, ta verzija teksta koju ste dobili, taj nacrt, gleda, pokušava evaluirati svaki instrument zasebno. Nakon toga pokušamo vidjeti koji su izazovi, koji prijete svakom ili svima zajedno tih instrumenta financiranja vanjskog i nakon toga govorimo što trebamo, što je bitno, što trebamo uzeti u obzir kad budemo e, razmatrali moguću arhitekturu nakon 2020. Imamo i jedan poseban aneks u kojem imamo dodatke o Turskoj, Iranu i Egiptu i to će, to vam prezentirati kolega koji će nakon mene govoriti. Dakle, bilo mi jako drago slušati naše govornike, pogotovo gospodina Leflera, jer mislim da su neke stvari koje smo i mi ovdje htjeli preporučiti, da ih je e, Europska služba za vanjsko djelovanje već uvrstila pa ću početi sa onim stvarima koje su najbitnije. A to je kad se odlučimo za simplifikaciju, da onda moramo upozoriti da se ne bi slučajno išlo na preveliku simplifikaciju. A to se odnosi sad recimo na ovu opciju stvaranje jednog jedinog instrumenta. I e, vidite, ključni izazov koji smo vidjeli da prijeti kod implementacije tih instrumenata uglavnom se bavi sa onim E, različitim poveznicama, unutarnjim, vanjskim ili a kada idemo od sigurnosti prelazimo u razvoj i tako dalje. A ne bavi se toliko samim instrumentom, dakle nije instrument u pitanju. Znači šta je bitno? Bitno je da osiguramo da su naši instrumenti komplementarni i da su sam instrument svaki da je pojednostavljen, manje birokratskih tereta i tako dalje. Dakle, moramo paziti da oni budu uvijek napravljeni praktički po mjeri i da budu lako za korištenje implementacije u zemljama kojima su namijenjeni. I tu moramo uzeti u obzir naravno razinu raz, razvijenosti zemlje o kojoj je riječ, da li je nisko razvijena srednja ili tako dalje. Zatim moramo vidjeti kakav je ustroj i kakva je struktura vlasti u toj zemlji tako da se zna ukoliko je centralizirana ili dijelom centralizirana ili decentralizirana kako će se instrument implementirati. I na kraju, taj svaki instrument ne smije na kraju donijeti još više birokratskih tereta, nego on treba zapravo olakšati fleksibilnost. Druga stvar je pokušati osigurati kontinuitet i održivost. Dakle, jedna od glavnih stvari danas je da su nam problem, su nam prekratki rokovi vezani za ciljeve projekta, da razvijamo različite strategije koje znaju biti vrlo široke i uglavnom onako vodeće i što smo vidjeli je recimo da mi općenito pokušavamo pojačati demokratizaciju pravnu državu jačanje civilnog društva ali na kraju priče mi vrlo često primjenjujući instrumente radimo više na stabilnosti nego izgradnji demokracije mi govorimo o instrumentima za financiranje i jedna opća lekcija koju smo naučili je da stupanj e, naše implementacije naravno uvijek ovisi o tome koliko je visoka gornja granica financiranja, a to je opet vezano jasno za naš proračun. Prema tome, Evropska unija trenutno nema mehanizma prema sadašnjim financijskom uredbi da ide na financiranje recimo neslužbenih skupina ili da počne financirati neke nove skupine ili strukture koje se pojavljuju u civilnom društvu neke dotične zemlje koje mi pomažemo. Prema tome tu je potrebna fleksibilnost veća. Iako smo mi imali kod prvog e, našeg nacrta i kod prvog razvoja fleksibilnosti smo i to predvidjeli, pogotovo međutim rezultati nisu bili dovoljni. Jer eh, kad se pojavio problem migracija, mi smo jasno morali ići na kompenzaciju, jer smo iz mnogih drugih fondova i instrumenata povukli sredstva zbog tih izvanrednih stvari i na taj način snizili onaj plafon do kojeg smo mogli eventualno dodatno financirati. Evo, jedan od načina da se to zaobiđe je pokušati ojačati javnu diplomaciju i sve napore na posredovanju sa civilnim društvom i organizacijama i skupinama koje su tu stvore. Kako to možemo napraviti? Recimo, da se naša služba za vanjsko djelovanje kompletno uključi u javnu diplomaciju i ako bilo gdje vidi neko negativno ponašanje prema E, prema našim programima koje se provede, da onda stvori jasno i veće, jače veze sa oporbenom e, scenom i ostalim organizacijama i stvori neku drugu kategoriju financiranja civilnog društva. To bi mogli biti standardni mehanizmi ili možda neki mehanizmi koji će financirati civilno društvo koje je eventualno čak i bliže postavljeno vladi dotične zemlje. Nadalje, trebamo stvarati partnerstva sa više dionika i bilo bi dobro ojačati ulogu iz delegacija Europske unije kako bi se onda točno znalo s koji su oni bi mogli onda najtočnije pratiti, koji su najbolji sugovornici s kojima bi mi trebali surađivati u dotičnoj zemlji. Dakle, vidjeti koje su organizacije na tragu vrijednosti koje mi tamo zastupamo i razvijamo i možda nisu uvijek u onim najistaknutijim otvorenim centrima, ali bi takva jedna delegacija naša koja jača i duže tamo djeluje to bolje mogla identificirati. I na kraju pitanje promoviranja e, pouzdanih, objektivnih medija i na taj način utjecanje na jednu objektivne kriterije kod za donošenje odluka javno, kod javnosti šire. Znači bolje surađivanje ponovno sa delegacijama Europske unije i poticanje kontakata kroz diplomatska predstavništva mreže, ali i suradnju sa organizacijama na terenu. Dakle, to je kontinuirana potreba da se usklađuju naši odnosi sa svim sugovornicima i partnerima u toj zemlji, kontinuirano ažuriranje naše politike ovisno o situaciji na terenu. Oprostite, ali mi zaista nam ponestaje vremena, imamo još dva govornika, pa onda da bi i naši članovi mogli postaviti pitanja. Prema tome, molimo da sljedeći govornik uzme riječ. Da, hvala. iz moje studije je zaključak da potpora EU civilnim društvima se popravila proteklih godina, i da sve više sredstava njihove organizacije, on taj novac stiže na fleksibilniji način i usklađeno je sa strateškim smjernicama našeg djelovanja. Dakle, pogotovo one organizacije civilnog društva koje su ugrožene od strane nekih vlada. I to u zemljama u kojima se, u svijetu u kojima se si stanje pogoršalo. Dakle, to je jedno područje gdje mi zapravo moramo stalno pratiti situaciju i ažurirati prema tome usmjeravanje naših instrumenta za financiranje. Dakle, Egipt i Turska to su e, teške zemlje za suradnju, tu smo morali biti jako inovativni da zadržimo uopće one organizacije civilnog društva koje tamo još postoje, da ih uopće možemo naći i da ih možemo koliko toliko se našlo kroz naše instrumente im pomagati da izbjegnu situaciju da ih se potpuno zatvori. U Ukrajini su organizacije civilnog društva bili glavni pokretači demokratskih reformi, ali čak i unatoč tome je čitava priroda demokratskog procesa zapravo uravnotežena u Ukrajini zbog cijele situacije i Evropska unija tu pokušava unijeti malo više ravnoteže. E, rekao bih da ako imamo jedan jedini instrument to bi onda de facto nas ostavilo bez modaliteta koji su potrebni da možemo pomagati različitim sferama i različitim vrstama civilnog društva. Dakle, to bi bilo jedno siromašenje i ne bi služilo svrsi naše vanjske potpori. A kad bi imali samo jedan instrument za civilno društvo, to bi isto tako pre, previše zakompliciralo situaciju. Dakle, ja pozivam na to da zapravo zadržimo ovu strukturu koju imamo, ali unutar te strukture bi trebali imati jednu mogućnost veće fleksibilnosti da se uskladimo sa svim ovim promjenama u dotičnom civilnom društvu kojem želimo pomoć. Jer nije potpuno jasno uvijek kako vezati ono što se događa na terenu sa našim glavnim strateškim ciljevima. Dakle, imamo jasno civilno društvo, možemo i sa drugim vrstama i drugčije usmjerenim pomoćnim mjerama financirati. Evropska unija je uvela u međuvremenu puno više fleksibilnosti, kao što je Žanli rekao, ali još uvijek treba ići dalje. I mislim da je to glavni prioritet. Čini mi se da na području civilnog društva je to više stvar političke volje nego konkretne arhitekture na terenu, ali negdje mi se čini da je političke volje nedostaje, pogotovo kod nekih zemalja članica i ne žele uopće u našu politiku vanjskog djelovanja civilne pomoć civilnim društvima u dotičnim zemljama koje su meta naše pomoći e, ni ne žele da se razvije. Ali mislimo da zaštita predstavnika i aktivista koji su ugroženi u dobrom dijelu država e, postaje sve potrebnije jer su problemi sve veći i mm, zbog toga mislim da se naši instrumenti trebaju ažurirati kako bi mogli taj glavni cilj ispunjati kako bi se im trebaju se tako modaliteti donekle e, uskladiti kako bi Europska unija pratila često težak razvoj na terenu. Zato što se mijenjaju situacija civilnih društava u zemljama diljem svijeta, Evropska unija bi mogla učiniti puno više da potmogne ove nove vrste civilnog društva. Neki dio stvari u našim instrumentima je razvijen da to prati, ali još imamo puno posla. I na kraju, u teorijski gledano, Evropska unija uvijek mora gledati da li ono što čini i pomoć civilnim društvima uvijek u skladu s našim strateškim ciljevima. Međutim, mi nemamo uvijek prave indikatore ili kriterije za mjerenje situacije koja je nastala i da li je, dakle u kojoj mjeri se naša pomoć koju smo pružili ispunila naše ciljeve. To je područje gdje trebamo biti puno precizniji i moramo se bolje uskladiti naravno sa ciljevima vanjske politike. Ali istodobno Europska unija treba izbjegavati presigurne veze i preustaljene veze sa raznim dijelovima civilnih društava, jer ako nismo dovoljno fleksibilni, ne pratimo njihove promjene, nismo isto smo izgubili cilj iz vida. Hvala. Zadnji gost, gospodin Ivanides. Gospođa Ivanides. Samo kratko. Mi govorimo o jednoj neovisnoj platformi Um, organizacija civilnog društva koja djeluje u cijelom svijetu. Iz Europe ima i više od 30 organizacija. I dobar dio naših organizacija se sufinancira iz uh, različitih europskih instrumenata. Uglavnom pridonosimo i javnim raspravama. Ali puno toga što sam ja žela reći ovdje je već izneseno i kazano pogotovo mi najviše radimo s instrumentom za doprinos stabilnosti i miru. Ali unutar e, okvira nove globalne strategije, to je tijelo koje je jedan od glavnih donatora u svijetu. A ne mogu ja da se sad nadovežem na pitanje sigurnosti, o kome se tu već govorilo imamo, jako se puno fokusiralo tu na ono što mi zovemo instrument za mir. I mislim da opće ono e, zabrinutosti koje vladaju su apsolutno opravdane i zbog pogoršanja situacije u mnogim zemljama svijeta je taj instrument za mir vrlo bitan. Inače, 2017. smo u prosincu je komisija sama objavila jedan izvješće u kojem je pozvala Uniju da brzo reagira kako bi se reagiralo na sve težu sigurnosnu situaciju diljem svijeta. Vjerujemo da se trebamo zaista pomoći Europskoj uniji da očuva svoje vrijednosti i to je uvjerenje koje organizacije naše platforme kao i druge organizacije s kojima surađujemo civilnog društva dijele. Reference na naš instrument za doprinos stabilnosti i miru govore više i o strani sigurnosti na granica, ali gledamo šta još može miru i sigurnosti pridonijeti globalno ali mislimo da nije to dovoljno jer mislim da se moramo prvenstveno baviti dugoročnim problemima, a to imamo u UN u rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a jako lijepo navedeno broj 1325. Ali tu recimo imamo pitanje integracije i brige za žrtve oružanih sukoba, što mislimo da je jako bitno za dugoročnu stabilnost i mir u tim zemljama, čak i kad sukobi prestanu zatim e, organizacije civilnog društva i kad e, dakle govorimo o instrumentu za doprinos stabilnosti i miru mislim da su to sve stvari koje se trebaju odatle financirati i pomoć zatim imamo koji su pozitivni elementi tog instrumenta brzina koja može djelovati fleksibilnost zatim širin raspon različitih partnera kojima može pomoć, a osim toga pomaže da i vrlo važnu agendu o ženama u oružanim sukobima i konfliktnim situacijama, dakle posebno tu rodnu tematiku isto može diferencirati i tu djelovati. Zatim, imamo recimo vrlo dobro zaposlenike koji znaju jako dobro kako identificirati gdje, kome, šta, kako pomoći, u kojem oružanom sukobu i nakon toga. Mislim da kad govorimo o prečavanju sukoba i izgradnji mira, to nije baš ta čista izgradnja mira. Mislim da trebamo osigurati da govorimo svi istim jezikom i da se razumijemo o čemu pričamo i čemu je naš instrument namijenjen i što on treba postići da bude svrsishodan. Mislim da su već kolege o drugim instrumentima puno rekli, ali mislimo da instrument Europskog razvojnog fonda, fonda e, isto možemo jako puno učiniti s time upravo na jačanju demokracije. Trenutne ambicije Europske unije kao globalnog jednog faktora u očuvanju mira je upravo to da instrumenti za pomoć budu fleksibilni. Imamo jasno puno pitanja, već je tome Andrew Sheriff govorio pretpostavka da sad sve ono recimo da se svi i ovi instrumenti objedine u jedan da bi onda bila stvar puno jednostavnija mislim da je totalno kriva jer dijeli mišljenje mojih prethodnika to bi bilo presimplificirano i ne bi bilo svrsishodno naravno sprečavanje sukoba je naravno u srži svih naših napora kad govorimo o onoj vodećoj glavnoj politici, onda je prilično jasno koje su glavne ambicije sprečavanje sukoba. Mišljenje odbora o izvješću proračunskog odbora za sljedeći VFO je da se održe postojeći instrumenti a pogotovo s obzirom na ove instrumente koje postoje mi smo govorili šta oni sve pridonose izgradnji mira, poštivanju ljudskih prava. Mislimo da doista trebaju i sljedećem višegodišnjem financijskom razdoblju biti sačuvani u ovom obliku i ovom broju u kojem postoje. Hvala. Hvala svim govornicima. Sada se okrećem kolegama i gledam tko želi postaviti pitanja. Gospodin Kukan. Hvala vam. Nemam baš pitanja, već bih htio izneti nekoliko primjedbi, prije svega kritičnih primjedbi. Ja sam bio izvjestitelj za eh, europski instrument za susjedstvo i za reviziju europske politike susjedstva. Ja se sjećam da smo mnogo, od mnogo zahtjeva od Europskog parlamenta odustali kako bi pronašli kompromis sa, sa komisijom i sa vijećem i kako bi taj instrument e, mogao funkcionirati. A sada kada pogledam na to onda vidim da je to bilo pogrešno, da smo napravili pogrešku. Ispada da parlament ima jako malo mogućnost nadzora nad financijskim tokovima iz tih instrumenta i da jako ograničeno e, politički utječe na smjernice. Ja sam šokiran zbog toga što komisija i SVD nam ne mogu dati jednostavnu analizu što se tiče funkcioniranja instrumenata. Nisam vidio konkretne odgovore na osnovna pitanja, dakle koliko su učinkoviti ti instrumenti, koji su problemi sa provedbom istih i tako dalje i tako dalje. Odgovore koje sam pronašao su u najboljem slučaju općeniti ili su nejasni. Dakle, treba nam jasni jezik, trebaju nam jasnije informacije o tome. Čak i moje najomiljenije načelo, više za više, bio sam znatiželjan kako je to provedeno, ili to bio učinkovit alat e, za odnose s našim susjedima ili ne i nisam niti to pronašao. Vrlo kratko bih htio spomenuti i arhitekturu instrumenata. S jedne strane je komisija rekla da su instrumenti dobri, da funkcioniraju, da ih ne treba zakonodavnim izmjenama izmijeniti i niti putem delegiranih akta. A s druge strane nekih kolega, pa čak i od komisije čujem, da moramo izmijeniti arhitekturu. Ne razumijem zašto sada ta žurba da promijenimo arhitekturu instrumenata. Ja nisam protiv e, promjena s kojima bismo ojačali naše vanjske aktivnosti i naša vanjska djelovanja, ali imam osjećaj da se te izmjene predlaže nakon nekih inter, intrainstitucijskih e, rasprava i to je krivo. Ja sam svakako protiv toga. Evo, zaključit ću. U budućnosti se nadam da ćemo imati instrumente koji će biti dovoljno fleksibilni zato što imamo mnoge nove značajne razvoje u svijetu, migracije, odnos sa Turskom, odnos sa Rusijom. I stoga bi ti instrumenti trebali biti dovoljno fleksibilni kako bi se mogli prilagoditi tim novim uvjetima i našoj zadaći u okviru tih globalnih razvoja. Hvala vam. I parlament mora imati više utjecaja doći više do glasa e, kada se radi o nadzoru i kada se radi o smjernicama. Hvala. Gospodin Kristeja, hvala. Ja želim poduprijeti ono što je rekao gospodin Kukan. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni na tu reviziju e, europske politike susjedstva prije tri godine i moram vam reći da imamo tu taj prijedlog da se izmijeni arhitektura instrumenta za vanjsko financiranje, da se pojača učinkovito, znam da su to važni prijedlozi i da se nama nude različite opcije, čak i tri scenarija koje nam je rekla Europska komisija. Ali moram biti u potpunosti jasan. Taj odabir se čini više tehničke prirode, ali zapravo je izuzetno političke prirode. I ja mislim da će to iznijeti na vidjelo sve one elemente politike koje se vodi na temelju moći u Europi, a znamo kolika je razlika između zapada i istoka po tom pitanju. Isto tako smo imali nedavno izvješće u Europskom parlamentu o budućnosti istočnog partnerstva i o revizije europske politike susjedstva i Naglasili smo kako u NP u toj politici ne možemo više zanemariti razlike u e, ambicijama i e, željama. Evo, Gruzija, Moldova i Ukrajina, da njih spomenem, jer su te države različite po pitanju sadržaja, one ne samo da napreduju po pitanju reformi, već su se jasno i političko obvezali u smislu europskih integracija i zbog toga trebamo sada pokrenuti novu dinamiku taj proces i dati jasnu političku viziju tim državama te napraviti više za one koji su odlučili krenuti dalje tim putem Europske unije i posebice za one koji ostvaruju rezultate. u tom smislu tražimo za Gruziju, Moldovu i Ukrajinu poseban fond i jedan model ENP plus na neki način i nažalost je to maknuto sa stola. Završni tekst sa sastanka na vrhu o istočnom partnerstvu održanom u Briselu prošle godine uopće ne spominje te preporuke Europskog parlamenta. I moje pitanje upućeno vama je stoga sljedeće, kako možemo zadržati fokus na te tri države potencijalne kandidatkinje pristupnice e, u scenariju za nakon 2020. godine kada ih stavljamo u istu kategoriju kao i sve druge treće države. Hvala. Hvala, gospodine Ostevićius. Hvala vam, Mariče hvala vam na nacetu izvješća koji je odličan temelj za raspravu o budućnosti instrumenta za vanjsko financiranje Europske unije i općenito političkim smjernicama i zahvaljujem panelistima na njihovim izlaganjima i doprinosima. Pa nesumnjivo je tako da su instrumenti za vanjsko financiranje napravljeni sa ciljem da se ostvare um, glavna načela europske vanjske politike i dugoročne strategije, od kojih imamo mnogo u Europskoj uniji bolje političko usmjerenje, da dakle sve to bude usklađeno, da ne bude oprečno, nego da bude komplementarno. To je zapravo sada veliki izazov i taj izazov ostaje u budućnosti. Dakle, političko usmjerenje treba osnažiti i trebamo vidjeti kako možemo imati bolju ulogu za ovaj odbor i za sve odbore koji se s time bave. Praktično gledano kako da skratimo to vrijeme između programiranja i provedbe. Stalno čujemo od udruga civilnog društva ili od partnera s kojima surađujemo da je potrebno dosta vremena i kad kad izgubimo zapravo onda našu kontrolu nad eh, iznimno hitnim situacijama. I zapravo bolja komunikacija europskih politika, to je nešto što je zapravo uvijek potrebno. Trebamo se ustočiti na komuniciranje vezano uz ono što radimo i objasniti našim partnerima, našim susjedima sve to. Imam dva pitanja o ovome provedba mnogobrojnih instrumenta. To je u redu, ali ako nemamo nikakvu uvjetovanost, onda možemo tu doživjeti neuspjeh. Čak i makrofinancijska pomoć koju možemo koristiti kao jedan primjer. Mi smo ju proveli sa nekim političkim uvjetima i to je potrebno. Potrebni su nam rezultati ne samo gesta pružena pomoći i davanja resursa. Dakle, kako gledate na te e, uvjete, na uvjetovanost, kako se to može bolje provesti, bolje iskoristiti kao drugo. Ne govorimo ovdje samo o razini Europske unije, već i o razini država članica koje koriste mnoge instrumente, mnoge načine pomoći i na koji način možemo imati jedan kohezijski pristup da to bude bolje u koordinaciji. Dakle, to vanjsko financiranje, instrumenti za vanjsko financiranje koje imamo na europskoj razini i koje imamo na nacionalnoj razini. Hvala, gospođa Luzing. Hvala vam. Pa da, evo, pričekat ću koji trenutak. Moj klub zastupnika vrlo kritično stoji u načelu prema instrumentu za stabilnost i mir posebice, kada se radi o podupiranju vojnih e, aktera, mi tu imamo određenu rezervu, ali neću više sad o ovome govoriti, već bih više navela neke općenitije aspekte vezane uz parlamentarno suodlučivanje, parlamentarni nadzor. Kao i drugi kolege i druge kolegice i ja mogu sada se temeljiti na nekoliko rada, nekoliko odna rada u radnoj skupini i moram reći da u tim radnim skupinama koje se bave evaluacijom u principu, koje su za to zadužene. Mislim, možda se to sada zvuči dosta oštro, ali meni se te radne skupine čine nekakvom farsom. Tu nema nikakve evaluacije. Tu se uvijek iznova spominje da se vrag nalazi u detaljima, ali ja bih onda rado imala priliku upoznati tog vražička, ali nikad zapravo ne dobijam nikakve informacije o detaljima i onda dođe djelomično do takvim izjavama kao što je rekla gospođa Haldeman primjerice da u Tunisu makroekonomska stabilnost e, se popravila, mislim, pa malo je to neobično. Upravo sada imamo prosvjede na ulici zbog makroekonomske nestabilnosti zbog koje tamo svi pate. Dakle, čak i te konkretne primjere vezano za jednu državu nisu zapravo uopće utemeljeni. I mislim da tu moramo imati konkretnije mogućnosti da sudjelujemo u izradi evaluacije. Zatim još nekoliko općenitijih pitanja. Moj klub zastupnika se uvijek snažno zalagao za to da se i instrument za doprinos stabilnosti i miru, da se i tu uključe delegirani akti u to i nažalost tome nije tako, ali niti u drugim instrumentima gdje smo imali, gdje imamo mogućnost delegiranih akti, e, se jednostavno poštuju te službene odredbe. Mislim, istraživački novinar nas mora obavijestiti o nekim stvarima. Primjerice, ja sam tako zaprimila informaciju da iz Europskog instrumenta za susjedstvo se izdvajaju sredstva za financiranje sporazuma između Europske unije i Turske. Dakle, zapravo se onda taj instrument trebao promijeniti u tu svrhu i onda bi se trebali izneti delegirani akti za to, a ništa se nije od toga dogodilo. Jednostavno se komisija ponaša kako ona to želi. I za kraj još bih htjela reći da sam općenito vrlo zabrinuta zbog tog odnosa Eh, u instrumentima koji se mogu programirati i oni koji se ne mogu isprogramirati unaprijed i mislim da kada se govori o onome što se ne može isprogramirati onda mislim da naravno ne možemo imati toliki parlamentarni nadzor ali mene zanima kada se govori o više fleksibilnosti kako ćemo onda uopće moći zapravo izvršiti pravilan parlamentarni nadzor nad tom novom fleksibilnosti to me zanima hvala tu ne kelam hvala mislim da je ovo vrlo dobro prilika da imamo ovakav uh, sastanak, da dolazimo sa raznih strana i da imamo različita stajališta, ali mislim da je cilj svega ovoga um, svrha da pronađemo neki zajednički temelj da se bolje međusobno razumijemo, zato što smo suočeni sa izuzetno dinamičnim svijetom, imamo nestabilne situacije koje se javljaju i ovi instrumenti su na neki način naša obrana od tih e, olunih valova. Vrlo je važno da dobro odredimo ciljeve naših instrumenta kada ih upotrebljavamo u vremenskom smislu i tako dalje. Mislim da je Europska komisija izrazila nešto vrlo važno, koristila jednu ključnu riječ, a to je da ti instrumenti se trebaju utemeljiti na politikama a još jedna druga riječ je fleksibilnost, zatim svako i e, dosljednost, pojednostavljenje. Te izjave su dobro došle, ali vrag se sada nalazi u detaljima i u provedbi. I svakako se slažem sa kolegama, posebice sa kolegicom Shake, koja je u svojoj uvodnoj izjavi rekla da nam nisu potrebni službeni sastanci, već više uzajamnih konzultacija a je ono što je rekao kolega Kukan je važno. Potom nam je, evaluacija komisije vezana uz funkcioniranje tih instrumenata. To je naš problem. I naravno postoji jedan e, e, određeni trend da se sve to ukopi u jedan jedinstveni instrument i mislim da će za to biti potrebno određeno vrijeme. Mislim da to ne bi trebali požurivati. I rečeno je da ovo nije čaroban lijek, Dakle, trebamo se s time pozabaviti na miran, ustaložen e, način. A mislim da je bilo vrlo važno ono što je netko rekao, a to je da bismo mogli ugroziti demokraciju na terenu u toj potrazi za većom stabilnosti. Mislim da bismo stoga trebali zaključiti taj sastanak s tim svačanjem da nam je potrebno mnogo više konsultacija o samom sadržaju, a ne toliko službenih izjava i da bismo trebali se međusobno informirati, posebice mi to očekujemo od strane komisije, da nas ide se o tome što planira i kako zada provedba. Hvala. Hvala, imamo još četiri govornika s naše strane, nemamo više mnogo vremena, evo gospodin Panceri je idući. Zahvaljujem, predsjedateljice. Evo, imam vrlo dva kratka komentara za naše goste. Dok se svi slažemo oko cilja da imamo, da izvučemo sve veću, što veću korist iz instrumenta za vanjsko financiranje, imamo neke birokratske prepreke koje moramo prijeći, te logike zatvorenih odjeljaka, također imamo logističke probleme. Ali prvo mislim da moramo E, utvrditi razloge tih potreba za racionalizacijom i pojednostavljenjem, a ti razlozi bi trebali kretati iz e, našeg iskustva e, iz prošlosti na terenu. To mora biti ključ da bismo odredili naše buduće izbore koji će moći pomoći rješavanje budućih izazova. Kada govorimo o znači, reviziji instrumenta, mora postojati najmanja moguća znači, diskrecijno pravo znači, administracije i to se puno da to događalo na uštrb politike. Evo daću vam sada primjer sa IPOM, instrumentom predpristupne pomoći. E, s obzirom da je došlo do nekih poteškoća jer su se neke vlade odlučile protiviti politikama migracija. Oni su koristili financijska sredstva iz tog instrumenta. To nije bilo predviđeno u onom, e, znači u onoj početnoj proračunskoj liniji. I to je recimo jedan problem koji vam sada izlažem. E, druga stvar se tiče znači fleksibilnosti i pojednostavljenja, a to se može dogoditi samo ako su jasne političke linije i prioriteti, politički smjerovi i prioriteti. Dakle, ovdje e, se sada e, vraćam na ono što je spomenuo gospodina e, Šake, a to je pitanje šerifa, a to je pitanje znači odnose između kvalitete i kvantitete. Dakle, to, za to je odgovoran i parlament, jer ne može parlament s jedne strane tražiti nadzor i jasno usmjerenje, a onda pak s druge strane da ne može utvrditi političke prioritete i tvrde da je sve prioritet. I na taj način zapravo ostavljaju stvari nedovršenima, a s druge strane postoji potreba da promijenimo situaciju i da povežemo na drugačiji način ove instrumente kako bismo poboljšali situaciju s ljudskim pravima recimo. E, moramo biti i e, svjesni toga da e, izbori u našim političkim prioritetima nikada nisu neutralni i da ta, znači ovisi o tome kakvu ideju o Europi imamo i ideju o njezinoj budućnosti. Hvala. Thank Zahvaljujem. E, gospođa Lopez Isturis Fajs, izvolite. Gospodin. Zahvaljujem. E, zahvaljujem vam na svemu što e, činite. Zahvaljujem i Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Dakle, Možda sam malo pozitivniji od e, kolege Kelama e, kada govorimo o tim instrumentima. Ja mislim da su oni bitni za našu vanjsku vidljivost, a ne samo među našim građanima. E, bitno je da pokažemo što vidimo na vanjskom planu, znači izvan granica Europske unije. Dakle, budući da više nemamo tako puno vremena, htio bih postaviti nekoliko pitanja komisiji. Dakle, e, ta mogućnost da spajanja instrumenta, ne kažem da sam za to, ali mene zanima postoji li kakva procjena te mogućnosti. Što kažete na ideju da e, zadržimo znači 15% od e, tog programa za vanjsko djelovanje, kakva bi bila zapravo posljedica takve odluke? A svoj kolegi, e, svojem kolegi iz kluba socijalista bih htio reći da po pitanju instrumenta pretpristupne pomoći iz članka 2 e, postoji mogućnost da komisija koristi te instrumente na način na koji je to učinila e, kako bi se mogla suočiti sa tom migracijskom krizom. Postoji pravni temelj za to i mislim da je korektno djelovala u tom smislu Europska komisija. Puno hvala. Mr. Zahvaljujem. Sada e, gospodin Gerardo Salom. Puno hvala. Ja sam pomalo sramežljivo e, zapravo e, sudjelovao na ovom saslušanju jer nisam član ovog odbora, ali s obzirom na to da sam izvjestitelj za to isto izvješće u odboru za razvoj kada govorimo o specifičnim instrumentima za razvoj, za podršku razvoju. Ja bih sada htio e, iskoristiti priliku da postavim nekoliko e, pitanja. Tijekom vaših izlaganja smo vidjeli da postoje dva elementa na kojima kako politika razvoja, tako i vanjska politika Europske unije mogu zaista imati različita osjetljiva područja, pogotovo kada je riječ o određenim vrijednostima ili pak interesima. Također kada govorimo o odnosima sa sugovornicima, sa partnerima koji e, dobivaju našu pomoć u obliku te suradnje za razvoj Dakle, ja bih sada htio da nam netko odgovori na ta pitanja, znači ili institucije ili možda predstavnici e, civilnih društva, kako su oni ti koji percipiraju e, tu znači singularnost e, naše politike razvoja unutar politike, vanjske politike Europske unije i kako oni zapravo doživljavaju to da politika razvoja u slučaju Europskog fonda za razvoj E, da bi zapravo po prvi put to moglo utjecati na opći mehanizam instrumenata u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. Thank you very much. Zahvaljujem. Također bih ja htjela postaviti nekoliko pitanja, ali bit ću kratka. Mislim da su e, ključne teme već spomenuli kolege iz e, različitih klubova. Ono što me iznenađuje je to što s jedne strane e, što na temelju vanjskih procjena se zapravo utvrdilo da instrumenti zapravo zadovoljavaju da su dobri za svrhu koja, za svoju svrhu, ali e, ja ne kužim zašto bi netko zapravo htio spojiti. Postoji nekoliko pitanja. Dakle, e, također je i pitanje upravljanja koje me se e, zapravo posebno me zainteresiralo, također i kada gledamo o promjeni tih kako geografskih ciljeva, ali i tako o promjeni odnosa koji postoje između komisije eventualnih zainteresiranih strana, odnosno dionika. Što se tiče, moram, što se tiče već odgovornosti samih izaslanstava nastava na terenu i na tome bi se trebalo raditi. Znači ja poznajem situaciju više izvana, ali možemo reći da su te, ta izaslanstva nama poprilično udaljena i jako je teško nadzirati njihov e, rad. E, dakle, te, su, te delegacije ostaju e, podalje od e, mogućnosti da provjerimo e, je li dolazi li možda do sukoba interesa, može li se to izbjeći i može li možda, mogu li možda ta izaslanstva emisije raditi na e, učinkovitije načine. A sada evo jedno pitanje koje smo poslali na početku, a to je zašto nisu, zašto nisu predstavljeni delegirani akti, niste nam dali odgovor na to, a mislimo da je to važno pitanje. Evo sada ću sažiti zaključiti, mnogi od vas su rekli da su neke ideje validne, da se valjane, da se moramo više temeljiti na politikama, da bi instrumenti morali biti fleksibilni, ali mnogi su kolege također spomenuli da je zapravo, kako se to kaže, vragu detaljima, odnosno da treba paziti i na detalje, odnosno da ne smijemo djelovati na uštrb nadzora i političkih usmjerenja. S obzirom na to da je sve u detaljima, drago mi je što ste se zapravo mnogi javili za riječ. Danas nećemo moći odgovoriti na sve e, sva pitanja, ali kad tad će se trebati dati odgovori na pitanja koje ste pojavili, postavili kako ćemo e, u konkretnom smislu rješavati ove stvari. Evo, imamo još malo ekstra vremena ali možda bi sada, e, možda, ja ga nemam osobno, ali možda, možda neko drugi može preuzeti e, predsjedanje. Tko želi početi sada sa izlaganjem? Kristijan ili netko drugi? Ako ti želite, možete slobodno. Drago mi je evo što mogu početi. Hvala vam na puno e, znači razumnih komentara Dakle, ja sam htio reći da me jako zapravo iznenadio taj vaš e, kao više nekako konzervativni pristup. Odnosno, već smo rekli da je sve u detaljima, ali da je vrag, e, mislim, te detalje svi ste zapravo upoznali, upoznati s, s njime i kada već znate u čemu je e, stvar, onda na neki način kao da vam se taj vrag koji u detaljima sve više i više sviđa. A sada ću odgovoriti na to pitanje o delegiranim aktima. Dakle, kada govorimo o toj znači općoj e, redakturi e, koja je e, dogovorena sporazumom između između vijeća i parlamenta. Svaki pojedini instrument je ocijenjen kao podoban za ostvarenje cilja koji je pred njim i omogućava nam da ostvarimo ono što smo si zacrtali. Dakle, kao zaključak možemo reći e, da ako su kolege iz komisije tako e, odlučili, onda ne postoji potreba da se otvori ta pandorina kutija delegiranih akata. Znači, ako postoji ta mogućnost, ali mi, mi smo smatrali da je bilo potrebno pokrenuti delegirane akte. Dakle, nismo željeli e, premještati nekakva važnija sredstva iz jedne regije u drugu ili iz jedne države u drugu, što bi zapravo zahtijevao određeni delegirani akt. Kada govorimo o uspostavi instrumenata, e, ta marža za, da je prostor zapravo za unošenje promjena nam je bio dovoljan za sve ono što želimo napraviti. Tako smo to procijenili. Kada govorimo o dokumentima za e, stratešku reviziju kojim ćemo imati, znači e, koji smo imali prije nekoliko dana, su danas stigli, dakle imat ćete tri tjedna da pročitate dokumente, da prikupite sva svoja pitanja, zapišete i da nam ih pošaljete s komentarima. <clears throat> Što se tiče nekih e, daljnjih akcije koje je naše stajalište po pitanju konsolidacije, po našem mišljenju, e, arhitektura, odnosno samo struktura tih instrumenta bi mogla biti učinkovitija i bolja. Ako pojednostavimo postupke, onda ćemo se moći bolje usredotočiti na političke ciljeve. Moramo se usredotočiti upravo na taj aspekt e, kada smo počeli e, raditi na toj E, raspravi s obzirom na buduću generaciju instrumenata. Zaista jako puno vremena od tada prošlo, ali tada smo imali čak 20 instrumenata za vanjsko djelovanje. Sada smo došli do nekakvih desetak, e, dvanaestak instrumenata, ovisno o tome kako se ti instrumenti klasificiraju. Da li neki su možda više interni, neki su više eksterni. Ono što smatramo, a to je da danas postoji manja kontrola u odnosu na razdoblje od prije 10 do 15 godina. I vjerujem da smo uspjeli biti učinkoviti mi smo napravili korake prema naprijed u tom smislu. Što se tiče same konsolidacije, e, smatramo da mora doći do konsolidacije postupaka upravljanja i same strukture, a ne do e, konsolidacije definiranja nekog političkog cilja. Netko je pitao što će se dogoditi ako e, zapravo e, se neki od tih instrumenata zapravo ako e, budu zatražena veća sredstva proračuna, hoće li to utjecati na neke druge politike razvoja. Ovdje govorimo o politici razvoja na europskoj razini. Dakle, to mora biti u skladu sa znači, milenijskim ciljevima i ciljevima održivog razvoja. Evo, to je cilj, a sada je pitanje kako ćemo upravljati tim postupkom. To je tehničko pitanje, to je stručno pitanje, gdje će biti pregrž detalja, ali ideja o jednom konsolidiranom, jedinstvenom instrumentu ili, ili nizu jedinstvenih, znači tih kao konsolidiranih instrumenata, bi mogla zadovoljiti određene ciljeve. Dakle, mi ćemo zadržati geografsku dimenziju ili sadržanu dimenziju, ali također moramo zadržati dimenziju, znači reaktivnosti, odnosno ovisno o tome kakav je učinak no istovremeno moramo zajamčiti i fleksibilnost kako bi se mobiliziralo više instrumenata za neki zajednički cilj. Na taj način se može zapravo iskazati veća fleksibilnost, e, to smo već više puta e, spomenuli danas. E sada je pitanje kako možemo proučiti, odnosno kako možemo ocijeniti rezultate i e, ishode. to je spomenuo zastupnik Kugan koji je spominjao politiku more for more više za više. To znači da <clears throat> ako stavimo naglasak na rezultate, e, to se mora napraviti na način da ima utjecaja na buduću arhitekturu, s obzirom da postoji jako velik dio neraspodijeljenih resursa u okviru budućeg višegodišnjeg financijskog e, okvira, a moramo također imati na umu i e, nepredviđene troškove. Kao što znate, ta pričuva postoji i kako bi se pomoglo onim partnerima koji e, se zaista angažiraju i kako bi se njima reklo da ako se oni zaista angažiraju da smo ih mi spremni ohrabrivati na tom putu. Postoji potreba da imamo znači e, pričuvu koja nije jasno određena i raspodijeljena kako bismo naknadno mogli odrediti strateške linije e, prema e, strateškim ciljevima i kako bismo kroz vrijeme vidjeli koji su različiti politički ciljevi koje ćemo slijediti s obzirom na promjenu okolnosti. Još samo zadnja stvar. Kada govorimo o ulozi izaslanstava na samom ulozi zaslanstava na terenu i delegacija na terenu, znači pitanje je do koje mjere njima možemo dati ovlast upravljanja postupcima provođenja tih instrumenata. Ja mislim da je to pogrešno, e, pogrešno krenuti od te točke, zato što je e, naš, znači pomoći zapravo su e, trokuti, odnosno svaki uga u tom trokutu mora poštivati svoju ulogu. Imate ulogu parlamentu, ulogu država članica, i također imate ulogu vanjskog partnera, a vi ste na kraju tog, na vrhu tog trokuta. Naravno da postoje nekakve političke službe, E, da postoji također Europska služba za vanjsko djelovanje, postoje također i službe koje upravljaju, e, a to su znači glavna uprava za međunarodnu suradnju i razvoj, instrumenti za vanjsku politiku i tako dalje. Dakle, mi bismo trebali shvatiti kako možemo e, transformirati sve te strateške instrumente koje dobivamo kako od vas, tako i od država članica i uskladiti ih, odnosno ujediniti ih u jednom programu. Surađivat ćemo s kolegama da shvatimo kako će se onda taj program transformirati u konkretne projekte. Dakle, e, delegacije su te koje nam u startu moraju pomoći da utvrdimo ciljeve koji bi mogli biti ostvarivi na terenu i da vidimo uopće je li moguće ostvariti određene projekte da bismo ih onda i doveli do tog ostvarenja. E, delegacije dobivaju jako veliku potporu također i s naše strane kako bi e, upravljali situacijom na terenu i nemaju e, da kažemo da imaju jako puno e, tema kojima se bave riječ je o civilnim znači građanskim pravima o migracijskim tokovima možemo reći da je jako teško promijeniti upravo e, taj postav koji sam opisao, znači to e, djelovanje kao u trokutu. No cilj je da svaki dio tog trokuta, svaka točka, svaki vrh i svaka stranica da bude u stanju e, izvršiti svoje obveze, a onaj konačni cilj je da se programi pretvore u konkretne ciljeve, projekte na cilju. Zahvaljujem. Ovo je zaista bila dugačka rasprava. E, ja ću sada kada je riječ o znači, radnoj skupini za vanjsko djelovanje <clears throat> e, ja mislim da smo ovdje razjasnili određena e, pitanja da sa parlamentarne strane da idealje moramo imati nadzor kako bismo zapravo E, zajamčili da ćemo moći pratiti čitav taj proces, ali također moramo i imati mogućnost da izvršavamo e, svaki akter svoje obaveze. Kada govorimo o sljedećem datumu, znači to je 7.2. za e, kada možete uložiti amandmane. Imat ćemo razmjenu mišljenja 21. i 22. E, veljače. Na to ćemo još potvrditi na sastanku e, znači odbora, a imat ćemo onda 23 e, glasovanje i onda na, na odboru i onda u, na plenarnoj sjednici u travnju glasovanje na plenarnoj. Zahvaljujem svim predstavnicima znači što su danas bili ovdje s nama, znači sučnjacima i predstavnicima institucija. Hvala vam na vašem vremenu i hvala svima.